za rezoluciju. No sada ćemo započeti. I povjerenik gospodin Oettinger i prvi govornik. Izvolite, predam vam riječ. Gospođo predsjedavajuća, uvažene dame i gospodo zastupnici, Europska komisija zahvaljuje parlamentu za to što možemo imati u raspravu. Ja vas pozdravljam Drago mi je što možemo govoriti o Srebrenici i o vašem zahtjevu za rezolucijom. To što imamo tu rezoluciju na stolu predstavlja važnu zajedničku i vrlo simboličnu aktivnost e, Europskog parlamenta na ovom 20. obljetnici nakon strašnog događaja. To je važan znak i za pripadnike obitelji, prijatelje, žrtava koji su izgubili svoje najmilije na taj dan. Mi se sjećamo e, na žrtve i moramo isto tako priznati da smo mi, dakle Europa i svijet, tada propustili učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo žrtve. Genocid koji je počinjen u Srebrenici prije toliko godina nije ostavio rane i tragove samo na istoku Europe nego po cijeloj Europi. E, to je dovelo do dubokih rana u Bosni i Hercegovini. To nas stalno podsjeća na moralnu obvezu i da tu obvezu ne smijemo zaboraviti. To je nešto što od svih nas zahtjeva, a posebice od izabranih političara u Bosni i Hercegovini i u toj cijeloj regiji da preuzmu odgovornost za to da se i dalje toga sjećamo. Evo to činimo i danas ovom prilikom da podržamo institucije kada se radi o istagama vezanih uz počinjene zločine i da se isto tako napravi koraci ka pomirenju. Koraci ka pomirenju u u cijeloj regiji na korist današnjih naraštaja, ali i budućih naraštaja. Kako bi se mogli oblažiti ti bolovi je neophodno da počinitelji dođu pred lice pravde i da se sudbina onih mnogih osoba koji još e, nestaju, za koje se ne zna gdje su, da se ono istraži. To je isto tako bitan preduvjet za dugotrajno pomirenje na području Bosne i Hercegovine i u cijeloj regiji a to znači između raznih e, naroda na tom području. Što se tiče odgovornih osoba na razini Europske unije, jedan od najvažnijih poučaka iz ratova na području Balkana bilo to da se ne smijemo angažirati samo za ponovnu obnovu, već smo se angažirali i za budućnost zemalja na Zapadnom Balkanu u Europskoj uniji. To su zemlje kandidatkinje i mi bismo s naše strane trebali nastaviti vjerodostojno širiti e, tu ponudu. Sada se radi o tome da treba ponovo izgraditi povjerenje između e, raznih skupina i naroda na području Bosne i Hercegovine, na tome treba raditi. E, htio bih izraziti želju komisije da je ovaj trenutak sjećanja na Srebrenicu E, nešto što prije svega treba dati e, dosadnu važnost žrtvama tog čina, ali da isto tako treba biti jedan poticaj za pomirenje. U Bosni i Hercegovini, a i u drugim državama na toj regiji, e, komisija očekuje da će se vlasti, institucije i građanstvo kretati prema članstvu Europske unije. To je najbolji put da se dakle svladaju te tragedije prošlosti, da ih se ne zaboravi, ali da ih se svlada i da osiguramo da e, se zločini poput ovog genocida prije 20 godina u Srebrenici nikad više ne mogu ponoviti. Zahvaljujemo Europskom parlamentu na današnjoj rezoluciji i komisiji je žao što istodobno u sigurnosnom vijeću jednog naroda postoji prijedlog od strane jednog kraljevstva koje je predložilo rezoluciju, ali veto Ruske federacije je omogućilo donošenje, onemogućilo donošenje te rezolucije. Mi smatramo da takvi tragični događaji koji su sasvim dio prošlosti našeg kontinenta se ne bi smjeli koristiti za ovakve političke mjere. Hvala vam lijepa. Hvala vam i sada gospodin Preda u Imorskih pučana, hvala vam. Naša rasprava danas kao i ovaj tekst u kojem ćemo glasovati su jako važni, prije svega uzevši obzir kontekst gdje je Vijeće sigurnosti jednih naroda nije uspjelo jučer usvojiti rezoluciju. Na nama je obveza da se sjetimo žrtava tih e, groznih zločina koji su se odvijali prije 20 godina kada je pao grad Srebrenica. Mi danas dakle mislimo sa, e, smo mislima sa žrtvama i njihovim obiteljima. To je naš zadatak e, kao europljani, a isto tako smo to dužni građanima Bosne i Hercegovine i te regije. Bez tog sjećanja neće biti moguće povjerenje i povjerenje neće biti moguće niti bez istine koliko god ta istina bila bolna. A istina je ta da je prije 20 godina došlo do genocida u Srebrenici. Mi to čvrsto osuđujemo kao što isto tako odbijamo bilo koji pokušaj da se relativizira ili zanijeka taj čin. To nije samo nešto što vrijeđa sjećanje tih žrtava, nego i nešto što preprečava pomirenju. Zbog toga ja želim apelirati na političke vođe u Bosni i Hercegovini kao i u cijeloj toj regiji da pokažu primjer i da pomognu društvu da e, prihvati tu tešku prošlost kako bi zemlja mora ići prema naprijed. Što se nas tiče, mi moramo sve učiniti kako se to ne bi ponovilo. Moramo izraziti našu podršku za integraciju Bosne i Hercegovine i zemalja na zapadu Balkana i Europsku uniju. To je najbolji način da im pomognemo da u svoje razlike. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, gospođa Fajon. siromaštvo i smrt e, su zapravo bili razlozi zbog kojeg je osnovana Europska unija. Demokracija, tolerancija i poštivanje ljudskih prava su danas. E, govornica prekinuta. Mislim da prijevod nije funkcionirao. Možete nastaviti, oprostite. Prije 70 godina Europa je krvarila. siromaštvo i ostaci rata su bili temelj za osnivanje novog svijeta koji se temeljio na demokraciji, solidarnosti, demokraciji, toleranciji i poštivanju ljudskih prava. Pomirenje mora početi tamo gdje najviše boli. Sjećanje na genocid je bolno. 8000 bošnjanka je izgubilo svoje živote prije 20 godina u Srebrnici. Ovo je prilika za pomirenje. Šreder je rekao za na 60. obljetnici e, oslobođenja Auschwitza da postoji velika želja da se, da se zaboravi, ali nećemo nikada zaboraviti. Isto vrijedi i za Balkan. Moramo e, obilježiti sjećanje na žrtve Srebrenice i ostale žrtve rata u e, Jugoslaviji. Zato što neće biti dostojanstva niti poštenja ako te zločine zaboravimo ili ako zatvorimo oči pred njima. Srebrenica mora biti vječiti podsjetnik da se ovako nešto ne smije više nikada ponoviti. Više od tisuću ljudi još uvijek eh, nestaje. U subotu ćemo za njih održati komemoraciju. Pozdravljam rezoluciju o kojoj ćemo danas glasati, regionalnu suradnju i pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji je najbolji način da se eh, riješe mržnje i poteškoće. Žao mi je što Vijeće sigurnosti UN-a nije usvojilo rezoluciju, ali ja smatram da bismo trebali zanemariti političke prepreke kada se ovako nešto događa. To je moralna obveza za sve nas i moralna je obveza za sve nas da pomognemo u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepa. Ovoga tjedna se u ovom domu prisjećamo genocida u Srebrenici

Kitoksia ja seuraavana edustaja. Hvala vam lijepa. I sada gospodin Danstorf. Izvolite. Edustaja Dansdorf. Gospodine Dansdorf. Hvala vam. Gospođo predsjedavajuća. Samo dva komentara. Ovaj rat se nikad ne bi dogodio da Amerikanci nisu pozvali Izetbegovića da otkaže potpisivanje dogovora 1992. godine. A drugi komentar je vezan uz Ratka Mladića i Radovana Karadžića. O njima govorimo ovim tekstovima, no mi ne govorimo o osobi koja je sve zbog kojeg se sve ovo dogodilo. Nasir Orić, e, poslovnik iz e, Tuzle koji je 2006. godine pušten iz Haga zato što su svjedoci bili ili ubijeni ili su nestali ili nisu bili sposobni govoriti. Zbog toga je pušan na slobodu zato što nije bilo dovoljno dokaza. Tako da, naravno, mi moramo se sjećati na ovaj događaj, ali to nije kraj. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada gospodin Šolteš, izvolite. Dame i gospodo, u jednoj minuti neću moći imenovati sve žrtve iz Srebrenice. No, mislim da ne smijemo, ne bismo smjeli se okrenuti od istine. Moramo preuzeti našu odgovornost a međunarodne organizacije ovdje također trebaju odigrati važnu ulogu. Trebamo pustiti da sudovi odrade svoj posao, trebali bismo se sjetiti žrtava, trebali bismo se sjetiti majke koje su izgubili svoju djecu, supruga koji su izgubili svoje muževe i tako dalje. Ne možemo vratiti te žrtve, ali možemo pomoći tim osobama tako da se pobinimo da nikad ne zaboravimo ili relativiziramo taj zločin. Moramo to napraviti zbog žrtava, ali isto tako i zato što su se ti zločini dogodili, to oni su počinjeni u ime nekoliko osoba, ali bez njihovog izravnog uplitanja. I to sada dovodi do toga da oni ne mogu živjeti na zajednički način u zajedničkom društvu i zbog toga ne mogu se približiti Europi. Hvala vam. I sada gospodin Sonanidos. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća. Sjetiti se Srebrenici ima za cilj naučiti, to jest pokazati mlađim naraštajima do čega može dovesti ekstremizam, da se zamisle o tome, da spriječe takvo nešto u budućnosti. Ali nažalost i danas, evo primjerice Al-Qaida, Boko Haram, Islamska država čine slične zločine. To nije nikakva slučajnost, već je to rezultat e, intervencija Amerikanaca, kao što je to bio slučaj i na području Jugoslavije, dakle iz političkih interesa, iz e, čisto egoističnih interesa i to je dovelo do e, krvopoliča na području više Jugoslavije. Posljedice vidimo sve do danas. Imamo tu tri entiteta, svaki entitet mrzi drugi entitet, imamo situaciju na Kosovu, koje se također ne može pomiriti sa drugim narodima oko sebe. Zatim imamo bivšu Slavensku republiku e, Makedoniju koja pokušava uzurpirati e, e, ime Makedonija. Tako nešto ne bismo smjeli zabraviti i ne smo smjeli obescijeniti. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Plenković. Hvala lijepa na godišnjicu genocida u srebrenici izražavam sućut i solidarnost s obiteljima žrtava od kojih mnogi još uvijek ne znaju konačnu sudbinu njihovih najmilijih. mi današnjom rezolucijom snažno osuđujemo genocid koji su počinile srpske snage pod zapovjedništvom ratka mladića nakon pada zaštićene zone un a u srpnju ninety five kada je sustavno pogubljeno oko osam tisuća zarobljenih bošnjačkih muškaraca mladića i civila

Hvala vam lijepa, gospodin Kahn je sljedeći govornik. Gospođo predsjedavajuća, ovaj tjedan se sjećamo 20. obljetnice genocida u Srebrenici. Mi se sjećamo žrtvama i želimo pomoći njihovim obiteljima u potrazi za To je samota za svijet da se napadaju nevini civili. Gospođo predsjedavajuća, Razočarani smo što nije usvojena rezolucija UN-a, prije svega zato što je njihov vlastiti sud e, priznao genocid. Treba izvući zaključke iz povijesti. Mi smo odlučni u tome da nikad ne dopustimo da mržnja, predrasuda, e, da to sve prođe nekažnjeno. Dok se sjećamo prošlosti, mi smo i dalje snažno usmjereni na budućnost Bosne. Pomirenje je dalje ultimativni cilj to, taj put treba prijeći kroz pravdu i istinu. Pomirenje je eh, prioritet od ključne važnosti. Naša je dužnost eh, pomoći mu naporima da se istraži i obrazuje o ovom događaju u drugim genocidima. Budući i moraju razumjeti koji su uzroci takvih eh, krvopolića i treba izgraditi društvo koje se temelji na povjerenju, inkluzivnosti, a mi smo potpuno opredjeljeni bošnjacima na njihovom putu ka Europskoj uniji zajedno sa drugim državama sa Zapadnog Balkana. Europski put je najbolji put za napredak da se sladaju u prošlosti. Mi pozivamo bosanske vođe da učine ovu državu sigurnom, sigurnim mjestom za život, prosperitetnim mjestom. To će biti najveći najveći doprinos žrtvama sebenice, a na, u našim srcima ćemo uvijek biti uz njih. Hvala vam. Hvala vam, gospođa Lunaček. Hvala vam, predsjedavajuća. Povjereniče, dragi kolege. U subotu ću predstavljati predsjedništvo ovog parlamenta sa 10.000 drugih uzvanika eh, u Srebrenici na komemoraciji tog zločina. I prenijet ću vaše poruke žrtvama i sučut mm, prema obiteljima Sjećanje na ovaj e, genocid, najveći zločin nakon drugog svjetskog rata je iznimno važno i drago mi je da je ovaj parlament to e, odlučio obilježiti. I stvarno mi je žao što je rezolucija u vijeću sigurnosti UN-a blokirana. Upravo je zato naša rezolucija još bitnija. Mir dolazi samo e, s razgovorom, razgovorom o okrutnostima, razgovorom o pomirenju i naravno osuđivanjem mm, zločinaca

Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Gospodine Prveniće, kolege i kolegice. Mi se sa... Mi se danas sjećamo svih onih osoba koji su poginuli prije 20 godina u Srebrenici. Mi izražavamo našu sučut. Patnja tih ljudi na tom području je naša patnja. Ne smijemo zaboraviti na genocid iz Srebrenice. Mi imamo tu moralnu dužnost da se sjetimo tih događaja i moramo ovdje jasno reći da se nešto slično nikad više ne smije ponoviti. Želim zahvaliti svim onima koji danas nose na svojim reverima cvijet i srebenice kao znak nade i vjerujem da ćemo svi moći ostvariti povjerenje i da ćemo moći imati veću nadu za Bosnu i Hercegovinu. Ka. Hvala vam. A sada gospodin Frunzulika, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Danas obilježavamo ovdje u Europskom parlamentu ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini sjećamo se na osobe koje su ubijene. Nažalost, snage un nisu uspjele zaštititi te ljude, a to je bila njihova glavna zadaća. Moramo provjeriti sa UN-om i sa mirovinim snagama e, i osigurati da se ovako što ne ponovi. Moramo osuditi i glas protiv rezolucije o genocidu u e, UN-u od strane Rusije. Nevjerojatno je kako jedna zemlja može e, da se ovako što dogodilo, ovakav genocid. Krivci moraju biti dovedeni pred pravdu, a pomirenje je jako važno za Bosnu i Hercegovinu na njezinom putu prema Europskoj uniji ovakav se genocid ne smije više nikada ponoviti. Hvala vam. A sada gospodin Tanok. Gospođo predsjedavajuća, na 20. obljetnici genocida u Srebrenici jako je važno da genocid nad 8000 muškaraca i dječaka da se uvijek sjeća kao najgori i najukrutniji zločin od drugog svjetskog rata. To se više ne smije ponoviti. Na tisuću osoba je, se još uvijek vodi kao nestalo. Pokupani su u masovne e, grobnice nakon e, hladnokrvnog smaknuća od strane srpskih, e, srpske vojske i paravojnih snaga. Ujedinjeni narodi nisu uspjeli zaštititi civile u zaštićenom teritoriju. Zajedno sa drugim kolegama želim izraziti svoj šok E, ruskim vetom protiv e, rezolucije o Srebrenici u Vijeću sigurnosti UN-a. Ovakve tragedije nikad se ne smiju koristiti u političke svrhe. Zar Rusija nije ništa naučila iz e, masakra u Katinskoj šumi za vrijeme 2000, 2002. Za vrijeme drugog svjetskog rata, tada je Stalin lagao i tako se stvarno nešto ne smije više nikada ponoviti. Hvala, a sada gospodin Čučuk gospođo predsjedatel, uvaženi kolege gospodine komisar hvala vam gospođo predsjedavajuća uvaženi kolege povjereniče zločini koji su se dogodili prije 20 godina u Srebrenici se mogu protumačiti na različite načine. No sve se svodi na to da prijelaz između totalitarnog u demokratsko drugo je zapravo praćeno ovakvim krvavim E, pohodom. To je jedan od e, najvažnijih e, koraka prema Europskoj uniji i NATO-u. Očekuje se da će nasilna promjena muslimana u Bugarskoj se rezultirati ratom. A danas 20 godina nakon Srebrenice moramo se prisjećati i tih događaja. Sve je to bio vrlo bolan i težak proces. Tragedija u Srebrenici je tu, da nas podsjeća da i dalje imamo e, moralnu obvezu prema Zapadnom Balkanu. Sada smo partneri i e, te zemlje podržavaju euroatlantske e, integracije i zaslužuju biti dio međukulturalne Europske unije. Hvala vam. A sada gospodin Repinto. gospođo predsjedavajuća uvaženi kolege s obzirom na razmjer ove tragedije koja se dogodila prije dvadeset godina u srebrenici danas bismo trebali imati dovoljno e, hrabrosti i reći da ovdje nema nevinih e, strana jedine nevine strane su bile žrtve i članovi njihovih obitelji a kao što se vrlo često događa u tim situacijama međunarodna zajednica je uložila previše vremena za stvaranje pomirenja, uvjeta za pomirenja i sada riskiramo e, da će se to licemjerje nastaviti. Počinitelji zločina su još uvijek nekažnjeni. Time što ne kažnjavamo počinitelje ovih strašnih zločina, samo odugovlačimo strašan, strašne posljedice ovih zločina. Iz tog razloga jako je važno da međunarodna zajednica kazni e, zločince i jedino će na taj način ćemo ostvariti mir. Hvala vam. A sada u ime e, komisije povjerenik Ettinger. Hvala, Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo zastupnici, ova današnja rasprava je naš znak vjerodostojnog angažmana kada se radi o tome da Europski parlament e, se žele prisjećati ovog tragičnog događaja na našem kontinentu, naime e, kada se želimo sjetiti genocida na Srebrenici počinjeno prije 20 godina. S vašim sudjelovanjem na ovoj raspravi se komisija može samo pridružiti parlamentu i sada se zajedno želimo sjećati e, žrtava ovog genocida, ali i svih drugih krvoprolića koji su počinjena na području Bosne i Hercegovine između 1992. i 1995. Oni zaslužuju naše poštovanje, to je dramatična prošlost u našem eh, bliskom susjedstvu i to nas podsjeća na to o čemu se zapravo radi sve od samog početka Europske unije. Kao prvo je ovo projekt za mira, to je Unija mira projekt mira koji je pomogao da se nakon drugog svjetskog rata uklone veliki jazovi na području Europske unije kao i nakon pada Berlinskog zida. Mirovni projekt za ostvarivanje bolje budućnosti za nas, našu djecu, naše unike na cijelom kontinentu, unutar Europske unije, ali i izvan Europske unije. To smo htjeli postići. Bosna i Hercegovina i druge države u toj regiji imaju pred sobom jasnu europsku perspektivu. Europska unija, Europski parlament, Europska komisija, mi, države članice, svi smo to mi uvijek iznova ponovno naglašavali. Europska komisija će uložiti sve napore da podrži države na Zapadnom Balkanu na njihovom putu ka Europskoj uniji, da na tom putu napreduju, da postignu uvjete i da tako ostvare bolju budućnost e, idućim naraštajima. Hvala vam lijepa. Dobila sam sedam e, prijedloga rezolucije na kraju ove rasprave. E, proglašavam e, raspravu